vezano uz sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Zapadne Afrike. Pitanje za usmeni govor komisiji. Predajem riječ gospodinu Langeu, izvjestitelju, autoru pitanja. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, kolege i kolegice. Već dugo pregovaramo sa afričkim državama kako bismo definirali sporazum o gospodarskom partnerstvu da bi mogao se ratificirati u parlamentima. Mi to želimo zato što želimo podržati gospodarski razvoj tih država partnera u, na području zapadne Afrike. Znamo da mnoge te države ovise o izvozu i da nisu razvili još dovoljno regionalne mreže. Zbog toga tamo imamo mnoge asimetrične aspekte, imamo mehanizme za zaštitu, neka osjetljiva područja smo u potpunosti izuzeli iz sporazuma, a cilj da se ojača regionalnost stvaranje dodatne vrijednosti, ja mislim to se jasno. I ako pogledamo, evo iz Zapadne Afrike dolazi otprilike 80% zrna kakaoa u Europu koje mi trošimo, ali samo 4% čokolade. I onda je jasno da je tu potrebno ostvarivanje povećane dodatne vrijednosti. Ako bacimo pogled na Zapadnu Afriku, onda doduše se javljaju i neka pitanja vezana uz održiv razvoj. Prije svega, evo primjerice kakao, Znamo da se pri žetvi zrna kakao koristi rad djece i to se događa vrlo često. Ne mogu si zamisliti da ako konzumiramo čokoladu koju proizvode djece, da onda se izlažemo riziku da zapravo potičemo i taj rad te djece. Zbog toga je to pitanje održivosti posebno važno e, pa i kada se radi o zapadnoj Africi. To pitanje trebamo naglasiti. I tu se javlja jedna određena čudnovatost. Naime, već imamo jedan sporazum o gospodarskom partnerstvu e, koji smo usvojili i koji više manje funkcionira. To je sporazum KAIFOR i tu je gospodin David Martin stručnjak za to tu, baš što se tiče tog poglavlja o održivosti, imamo mnoštvo pozitivnih referenci. A ako to sada usporedimo sa sporazumom o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Zapadne Afrike, gospođo povenice onda moramo usuditi da su ovdje papiri prazni. I zbog toga je ta mnogobrojna pitanja koja postavljamo. Dakle, kako zapravo se misli provesti zahtjevi za poštivanje ljudskih prava i prava radnika. U ovom drugom sporazumu imamo jasnu referencu prema normama međunarodnog organizacija rada. Imamo i tema, temu, kao temu i ilegalni rad djece. I drugo pitanje, ono se tiče zajedničkog savjetodavnog odbora koji treba uspostaviti i tu u ovom sporazumu nedostaje jasan opis zadaća. Tu je isto tako velika razlika prema ovom drugom sporazumu. Dakle, jedno pitanje je kako će se odrediti same zadaće. Koje će resurse zapravo imati taj savjetodavni odbor? Koji su postupci koji se primjenjuju? Osim u sporazumu, u drugom sporazumu primjerice se u to sve uključuje i međunarodna organizacija rada, a isto tako se postavlja pitanje kako će izgledati sustav za rješavanje sporova, koji će se mehanizmi tu primjenjivati. I to sve se tiče ovog našeg drugog pitanja. A u trećem pitanju se načelno zapravo radi o tome kako Europska komisija sve skupa, dakle glavna uprava za trgovinu, ali i Europska služba za vanjsko djelovanje misle osigurati da udruge civilnog društva i mišljenja tih društva se mogu na odgovarajući način uzeti u obzir i naravno želimo znati kako ta tri elementa se mogu i vremenski definirati, tako da ako dođe do ratifikacije ovog sporazuma o gospodarskom partnerstvu da možemo biti sigurni da se na odgovarajući, da smo se na odgovarajući način pobinuli za održivost. Hvala vam lijepa. Hvala, Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Mi smo u komisiji predstavili priopćenje prošle godine i rekli smo da će trgovinski sporazumi imati za cilj postizanje e, cjelokupnih rezultata uključujući i e, rezultat održivog razvoja to je slučaj sa sporazumima o gospodarskom partnerstvu. Oni su u skladu s načelima sporazuma iz Kotonua, odnosno ispunjavaju cilj održivog razvoja uključujući e, socijalnu i ekološku komponentu. To uključuje i poštivanje E, ljudskih prava i povećanje životnog standarda. Ti ciljevi i načela će e, biti u srcu ispunjavanja sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i e, Zapadne Afrike. Komisija će poseban nadzor imati nad monitoringom ovog sporazuma. Mi ćemo procijeniti cjelokupni učinak e, sporazuma o gospodarskom partnerstvu. Što se tiče vremenskog roka za provedbu ovog sporazuma, radi se o dugoročnom sporazumu sporazumu, što znači da ćemo imati zajednički nadzor e, svakih pet godina, što će omogućiti strankama da e, procjene napredak i vide koji su izazovi još pred njima. Mi ćemo u komisiji zaista obratiti pažnju na ljudska prava, zaštitu okoliša, iskorjenjivanje siromaštva i ovisno o rezultatima nadzora E, predložit ćemo posebne mjere, mjere koje se mogu ticati ili e, primjene sporazuma ili izmjena sporazuma. U slučajevima E, koje se tiču e, obveza u sporazumu uključujući ljudska prava i e, prava rada postoje mehanizmi koji su nam na raspolaganju u sporazumu iz Kotonua na primjer politički dijalog a isto tako i opcije suspendiranja sustava općeg sustava povlastica E, zbog toga je ovdje ključan nadzor. Komisija je već počela pripremu zajedno sa zemljama Zapadne Afrike i e, započela je osnivanje zajedničkog savjetodavnog odbora. Mi predviđamo i financijsku potporu e, zajedničkom savjetodavnom odboru. Komisija je već namijenila određena sredstva ovom sporazumu o gospodarstvu gospodarskom partnerstvu i znamo da će zajednički savjetodavni odbor raditi zajedno sa vijećem za sporazum o gospodarskom partnerstvu i u potpunosti će raditi na ostvarivanju ciljeva samog sporazuma. Ovaj odbor i vijeće će zajedno razmatrati svako pitanje koje dođe pred odbor, bilo da se radi o kršenju sporazuma ili nečem drugom. Također ćemo govoriti i o sudjelovanju civilnog civilnog društva u ovom e, kontekstu i tražiti izmenu politika kada to bude nužno. Cilj je promovirati održivi razvoj uzimajući u obzir sve relevantne područje ovog sporazuma. I naravno to će tražiti e, dodatnu suradnju, e, partnerstvo i ključnu ulogu će imati lokalni akteri i zadužene osobe za politike u zapadnoj Africi. Već sad e, smo počeli pripremu sa e, Zapadnom Afrikom za osnivanje zajedničkog e, savjetodavnog odbora kako bi mogao što prije početi s radom jer će to biti ključni instrument za monitoring primjene sporazuma o gospodarskom partnerstvu i taj odbor će biti E, za nas također ključan instrument kako bi bili sigurni da se sve odvija po planu. Hvala vam najljepša, nadam se da sam odgovorila i na postavljena pitanja. Hvala gospođo, sada ćemo e, predati riječ predstavnicima e, klubova zastupnika, Najprimjene Pučana, gospodin Kaspari. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ako pogledamo poslije nekoliko tjedana i mjeseci odakle dolazi veći dio izbjeglica koji pristižu u Europsku uniju, onda naš pogled uvijek iznova pada na Afriku i mislim da e, ako ništa drugo onda to već pokazuje da moramo napraviti sve što možemo kako bismo poboljšali životni standard e, ljudi u Africi i tu e, i trgovina neće moći sve riješiti ni naši sporazumi u gospodarskom partnerstvu, ali mogu dati jedan skromni doprinos i u tom smislu bih rado vidio da što brže i u što više država usvojimo ovaj sporazum. Ali nekoliko bih stvari naglasio, koje je spomenuo već i kolega Lange. To su baš ove stvari koje su u ovom sporazumu drugačije nego u drugim sporazumima u gospodarskom partnerstvu koji su već na snazi. I to je dakle već to. Dakle, zašto su te stvari drugačije i tko je to potaknuo? Mislim da je to važno pitanje. Dakle, jesu li to bili europski, trgovinski stavovi, da se tu neke stvari malo neobaveznije upiše, onda bih bio dosta kritičan, ili su to bili naši trgovinski partneri u Africi koji možda imaju drugačije predužbe o tome od drugih država, na to moramo obratiti pažnju jer ti sporazumi na kraju krajeva mogu stupiti na snagu samo ako e, su dvije strane ravnopravne, a ne da jedna dominira na drugom. Zatim me zanima gospođo Povjerenica, hoćete li ovaj tjedan iskoristiti tu priliku? Naime, ovaj tjedan u srijedu će nigerijanski predsjednik biti ovdje u našem domu. Možda bi to bila dobra poruka ako bismo dobili još jednu podršku jedne afričke države za ovaj sporazum. Hvala vam lijepa. Gospođa Kirton Darling eh, za SND, jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice na jesen prošle godine. Gospođo povjerenice, vi ste nam govorili o novim trgovinskim politikama e, i govorili ste da ćemo ojačati održivi razvoj i ljudska prava, a večeras raspravljamo o sporazumu o gospodarskom partnerstvu sa zapadnim, zapadnom Afrikom e, koji se tiče upravo ljudskih prava, prava rada i e, okoliša i tu je provedba ključna. Zato civilno društvo društvo mora biti uključeno, to je zaista od velikog značaja i u ovom sporazumu nam nedostaju instrumenti koji bi nam e, omogućili da e, zaista primjenimo u praksi sva ova prava o kojima govorimo. To će E, biti jako teško primijeniti, a to je bio naš cilj u posljednjih deset godina. Naši afrički partneri žele imati ravnopravne odnose sa Europskom unijom i zato moramo imati iste standarde za monitoring ovog sporazuma koje primjenjujemo i na ostatak svijeta i moramo e, postići napredak. Gospodin Gerike, jedna minuta. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem odboru za međunarodnu trgovinu na ovom pitanju i kao političar za ljudska prava i kao koordinator za države AKP ja se ovom mogu samo pridružiti. E, okorjeli trgovinski političari u svim klubovima zastupnika postoje, ali oni ne čuju radu sljedeće. Naime, pravedna igra nije nešto što se odnosi samo na sport. I trgovina mora imati pravedna pravila. Mi smo ovdje u Europi jako na tome zainteresirani kao kršćanin. E, vrlo mi je drago što ste upravo ukazali gospođu Vence na to, na taj ljudski aspekt. U svim sporazumima o gospodarskom partnerstvu nam je potrebno pravedno okruženje. Trebamo stvoriti novi naraštaj pravednih sporazuma o trgovini. Ja kažem molim, ako to učinimo na zajednički način, onda to doista možemo i učiniti. Hvala gospodin Ferreira. Jedna minuta za klub zastupnika GUE. Hvala vam, gospođo i Gospođo povjednice, moramo govoriti jasnim jezikom. Pregovori oko ovog sporazuma, koji se nazivaju gospodarskim partnerstvom, su zapravo sporazume o slobodnoj trgovini. već više od deset godina se zapravo o tome pregovara, zato što su države Zapadne Afrike odbile to potpisati. Oni ne žele ovakav sporazum, e, oni se boje da će to samo ugroziti njihovu trgovinu. A vi štitite te države koje i dalje ne pridržavaju naše vrijednosti s druge strane. I onda na posljedku samo stiže novi val bijede Situacija je takva da samo zbog snažnog pritiska s europske strane nakon mnogo, mnogo godina pregovora su sada te države članice popustile i odlučuju se pridržavati određenih uvjeta. Možda se to više tiče loše savjesti nekih, a praktične posljedice će biti malobrojne ako ih uopće bude. Hvala, gospođa Keller. Zahvaljujem. Hvala gospođo povjerenice što ste ponovno napomenuli da bi ljudska prava trebala biti temelj naše strategije. Ja se s tim slažem, ali se pitam kako ćemo to postići i to u okviru sporazuma o gospodarskom partnerstvu. Do sada nismo nikada uspjeli uključiti E, ljudska prava u ovakvu vrstu sporazuma jer e, ključni element o kojem vi govorite se nikada nije koristio u prošlosti kako ćemo sada zajamčiti da se to koristi što se tiče monitoringa veoma često taj monitoring nije bio učinkovit i nije nam zajamčio poštivanje ljudskih prava na koji način ćemo mi zajamčiti ovdje poštivanje ljudskih prava u okviru ovog sporazuma jer to je temelj kojeg moramo imati i također postoje određene sankcije koje se moraju primjenjivati u slučaju da se ova pravila ne poštivaju. A mislim da je problem i održivi razvoj, no međutim više me brine na e, e, ljudski e, poštivanje ljudskih prava, pa me zanima na koji način to mislite zajamčiti. Hvala. Gospodin Filner, jedna minuta i trideset. Zahvaljujem. Veoma često ljevičari govore o ovim pregovorima kao da je Europa natjerala te jadne zemlje da pregovaraju sa nama i da zaključe ovaj sporazum. Ali eh, to je fascinirajuće i večeras u ovoj raspravi isti ti ljevičari se brinu što afričke zemlje ne žele ispuniti zahtjeve koje mi od njih tražimo. Trgovina je najbitniji instrument za borbu protiv siromaštva. Stoga, kada imamo ovakav sporazum, želim si postaviti samo jedno pitanje. Želi li i hoće li Afrika uz ovaj sporazum postati bogatija ili siromašnija? Ako će postati bogatija, onda je dobila sporazum koji želi, a ja vjerujem u ovaj pozitivni učinak e, trgovine i vjerujem da će se to i ostvariti. Hvala, gospodine Fera, već ste imali priliku govoriti. Sada gospodin Martin, jedna minuta. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Kao što je i moj kolega rekao, ja sam bio izvjestitelj za slično pitanje i zato i poznajem mjerila za ovakvu vrstu sporazuma e, i mislim da se to može porediti sa ovom točkom o kojoj govorimo. Za zapadnu Afriku su bitne reforme, to znamo još od sporazuma iz Kotonua, ali kao što znamo ovaj sporazum iz Kotonua nu nam je omogućio potpisivanje ovakvih sporazuma o gospodarskom partnerstvu u budućnosti. Zato bih htio nešto više o tome čuti. Slažem se sa Ska Keller o nadzoru. Mislim da dosadašnji monitoring nije bio uspješan, ali pozdravljam zalaganje povjerenice e, koja je rekla da će ovaj nadzor biti E, pravilno financiran, da su sredstva već izdvojena, što nije bio slučaj do sad, a ako to zaista bude tako, onda to može značiti napredak. Gospođa Arena, spontano javljanje za riječ. Hvala, gospođo povjerenice. Imam eh, tri pitanje. Prvo je postavio David eh, Martin. Eh, tiče se sporazuma iz Kotonua i povezanosti sa zapadnom Afrikom. Mi ćemo ovdje koristiti odredbe koje su e, relevantne odredbe sporazuma iz Kotonua. Mislim da ovdje govorimo o specifičnim pravnim pitanjima i kada budemo došli do e, vremenskog roka za sporazum iz Kotonua možemo se zapitati kako ćemo kroz dijalog moći primjenjivati sankcije. Zatim koji će biti prednost za zapadnu Afriku? 12 od 16 e, zemalja su zemlje koje, koji se ne tiče sporazum o gospodarskom partnerstvu. U e, šestom mjesecu je izračunat koju prednost imaju zemlje koje imaju opći sustav povlastica izračuna je da e, više imaju poreznih gubitaka nego e, dobitka. Zbog toga, na primjer, u e, Nigeriji se protive ovom sporazumu jer on dovodi do smanjenja BDP-a od 7 milijardi. Na koji način možete odgovoriti Nigeriji na ovo pitanje? Gospodin Marijas? Hvala. Mi smatramo da pregovor o sporazumu o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom je značajan, ali određen broj uvjeta mora najprije biti ispunjen, a naročito uvjet održivog razvoja. Kako bismo ojačali suradnju između zemalja regije i jedino na taj način ćemo postići bolji gospodarski rast. Ako postižemo gospodarski rast, onda nećemo imati toliko imigranata koji dolaze u Europu kako bi pronašli radna mjesta. Uz regionalnu suradnju možemo stabilizirati regiju, možemo e, postići mir i e, spriječiti daljnje sukobe. I na taj način ćemo smanjiti e, broj izbjeglica. S druge strane moramo i ozbiljno razmotriti pitanje kršenja ljudskih prava. Rad maloljetnika, to je nešto što se stalno dešava i mislim da i tu moramo biti sasvim jasni i jasno reći reći da smo protiv toga. Hvala. Ovim smo završili spontano javljanje za riječ i ponovno predajem riječ vama gospođo Malstrom. Hvala. Trgovina je veoma bitan instrument za borbu protiv siromaštva uz razvojnu pomoć kao i druge instrumente vanjske politike može pomoći e, povećanju životnog standarda i otvaranju novih radnih mjesta. Vrlo dobro znate da je sporazum o gospodarskom partnerstvu asimetričan e, sporazum. Mi otvaramo naše tržište za e, zapadnu Afriku, ali ne tražimo isto otvaranje tržišta, tržište od tih zemalja jer znamo da postoje određeni osjetljivi sektori za njih. Mi želimo pomoći da diversificiraju sektore kroz ove sporazume. Ja mislim da e, Nigerija bi zaista mogla imati veliku korist od ovakve vrste sporazuma. Mogla bi diversificirati gospodarstvo i e, mogli bi iskoristiti i razvojnu pomoć kako bi e, ispunili standarde za, za poljoprivredne proizvode i E, regionalnu integraciju koja je također jako bitna za ovakvu vrstu sporazuma. Sa kolegom Mimicom mi e, radimo upravo na povećanju razvojne pomoći u okviru ovih sporazuma o gospodarskom partnerstvu. Mi znamo da je poštivanje ljudskih prava ključno u svim e, ovakvim sporazumima. slažem se sa gospođom Keller da smo i u prošlosti mogli učiniti više i u budućnosti možemo učiniti više. Mi uvijek pokušavamo pronaći najbolji način. Mi počinjemo s dijalogom, ne sa sankcijama, jer ako počnete sa sankcijama umjesto s dijalogom, onda ćete ugroziti situaciju e, običnih ljudi, ne političara. Zato želimo rješavati probleme kroz dijalog ako je moguće, a sankcije su tu koje su krajnje rješenje ukoliko ovo sve drugo što poduzmemo ne bude funkcionirajuće. Ovaj sporazum e, koji smo potpisali sa Zapadnom Afrikom ne ide e, tako daleko u odnosu na e, održivi razvoj kao što smo htjeli. Zbog toga jesmo odlučili da o tome razgovaramo nešto kasnije, ali sam i u uvodnom izlaganju rekla da ćemo naročito paziti na koji način se primjenjuje sporazum što se tiče ljudskih prava, prava rada i tako dalje, dakle jer su to sve aspekti koji se tiču Europskog parlamenta i Europski parlament ima bitnu ulogu u ovome. Što se tiče sporazuma iz Kotonu, što god da se desi sa ovim sporazumom, odredbe će i uvijek biti valjane i e, načela se nikako neće izmijeniti, bez obzira na ishod sporazuma iz Kotonua. A znate da i što se tiče tog sporazuma imamo mogućnost nadzora kroz e, dijalog o ljudskim ljudskim pravima. U ovom kontekstu e, vjerujem da e, evo danas govorimo o zapadnoj Africi, ali možemo govoriti i o drugim afričkim karibskim zemljama da je ova vrsta partnerstava nešto što e, je zaista od koristi za zapadnu Afriku kao i za druge zemlje Eh, AKP kako bi eh, im omogućili stvaranje novih mogućnosti, novih ratnih mjesta i eh, povećanje gospodarskog rasta te istovremeno povećanje životnog standarda što će omogućiti i bolju regionalnu integraciju, a to je nešto što zaista nedostaje u ovom dijelu svijeta. Hvala. Hvala Rasprava